sama. Ali ovdje je na kocki nešto više, ne samo pružanje materijalne pomoći. Uništenje katedrale Notre Dame ponovno nam je dalo do znanja da smo vezani nečim puno važnijim i puno dubljim od ugovora. Danas puno bolje razumijemo srž ono što nam je zajedničko, sada kada znamo koliko toga možemo izgubiti i koliko je važno to zajedničkim snagama braniti. Prošlog tjedna Europsko vijeće 27 država članica zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom odobrilo je fleksibilno produljenje razdoblje članka 50 do 31. listopada ove godine to produljenje našim britanskim prijateljima daje više vremena da pronađu izlaz iz ove postojeće situacije. Nadam se da će na najbolji mogući način iskoristiti to vrijeme. Europsko vijeće očekuje jasnu poruku o daljem djelovanju Ujedinjene kraljevine. Ako se ne ratificira sporazum o povlačenju, produljenje razdoblja završava na prvi dan sljedećeg mjeseca, što znači da bi Ujedinjena kraljevina napustila Uniju na taj dan. Svima je jasno da se neće ponovno otvarati pregovori o sporazumu o povlačenju. Međutim, kako bi se olakšao postupak ratifikacije, 27 država članica Unije spremno je razmotriti političku izjavu o budućim odnosima ako, ako se stajalište Ujedinjene kraljevine promijeni. Prošlog tjedna Europsko vijeće izmijenilo je logiku i nije odobrilo kratko produljenje, već je dalo jedno puno, puno dulje produljenje. Ja sam predložio tu izmjenu jer to po meni ima nekoliko prednosti. Prvo, jedino dugo produljenje omogućuje da razmotrimo sve opcije kao što su ratifikacija postojećeg sporazuma o povlačenju ili dodatno vrijeme za razmišljanje o Brexitu u slučaju da to bude želja britanskog naroda. Drugo, ovo produljenje omogućuje Uniji da se usredotoči na druge prioritete koji su je važni, primjerice na trgovinu sa SAD-om ili na novo vodstvo Europske unije. Znam da su neki izrazili strah da bi Ujedinjena kraljevina mogla ometati funkcioniranje Europske unije tijekom sljedećeg razdoblja. Međutim, EU27 se ne želi prepustiti takvom širenju strahova. Od samog početka Brexita Ujedinjena kraljevina je bila konstruktivna i odgovorna članica Ujedinjene e, Europske unije i stoga nemamo razloga da će se to u budućnosti promijeniti. Treće, ovo fleksibilno produljenje odgađa mogućnost Brexita bez sporazuma i zahvaljujući tome milijuni ljudi i poslovnih subjekata sada su dobili barem e, jednu dozu sigurnosti. Jedna od posljedica naše odluke je da će Ujedinjena kraljevina raspisati izbore za Europski parlament sljedećeg mjeseca. Tome treba ozbiljno pristupiti. Britanski zastupnici u Europskom parlamentu E, bit će tu još neko vrijeme. Oni će biti punopravni zastupnici Europskog parlamenta sa svim pravima i obvezama. O tome govorim jer se snažno protivim ideji da tijekom razdoblja produljenja Ujedinjenu kraljevinu treba tretirati kao članicu drugog reda. To se ne može dogoditi. Stoga vas molim da ne razmatrate takve ideje u slučaju da se o njima bude E, raspravljalo u ovom domu. I s jedne i s druge strane kanala stranke su istrpljene Brexitom i to je sasvim razumljivo. Međutim, to nije isprika i ne smijemo željeti što prije završiti s ovim procesom jer smo umorni. Moramo se i dalje baviti Brexitom i to otvorenog uma i civilizirano što god se dogodilo, mi želimo ostati bliski prijatelji i partneri u budućnosti. Tijekom sastanka Europskog vijeća jedan od čelnika upozorio nas je da ne budemo sanjari i da ne vjerujemo u to da se Brexit može poništiti. Tada nisam ništa rekao, ali danas pred vama želim izjaviti da se nalazimo u teškom trenutku naše povijesti i da su nam potrebni snovi i sanjari. Ne smijemo se prepustiti fatalizmu. Ja barem nikada neću prestati sanjati o boljoj i ujedinjenoj Europi. Dragi prijatelji, ovo je posljednja plenarna sjednica u postojećem sazivu. Nadam se da ću većinu vas vidjeti ponovno ovdje nakon europskih izbora. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče. A sada dajem riječ predsjedniku Europske komisije, Žonu Klodu Junkeru. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, Jučer je bio jedan strašan dan za sve one koji vole Francusku, koji vole Pariz. Za svih nas Pariz nije jedno neutralno mjesto. To je grad u koji se svi volimo vratiti. I vidjeti da taj grad proživljava jednu takvu tragediju koja nije samo tragedija koja se tiče jednog arhitektonskog mjesta, već je to život Francuza koji je progutao e, plamen i to je strašno vidjeti. I to je nešto što se tiče ne samo Francuske. Brojni su građani koji su posjetili Notre Dame i e, to je strašno bilo gledati. Jučer je jedan veoma važan dio Francuske ozbiljno ranjen i danas smo svi udovci i udovici, udovice na neki način i želim stvarno e, Francuskoj odati e, izraze sučuti u ime komisije. Jer Europa je ta koja je ranjena, Francuska je ranjena, Pariz je ranjen. Mi smo svi ranjeni i solidarni smo s Francuskom. S obzirom na to da smo prošlog četvrtka u rane jutarnje sate završili sa sastankom Europskog vijeća, komisija je osobno sada uzimamo jednu pauzu od Brexita i fokusiramo se na preostala pitanja koja su važna za Uniju. Imajući to na umu, želim govoriti kratko. Prošlog tjedna Europsko vijeće zajedno s Ujedinjenom kraljevinom donijelo je odgovornu odluku da se produlji razdoblje iz članka 50. do 31. listopada ove godine. To je jedan, bio jedan prihvatljiv ishod iz tri razloga. Prvo, uz podršku ovog doma donijeli smo potrebne mjere i spremni smo za izlazak Ujedinjene kraljevine iz Unije bez sporazuma. Međutim, naša Unija ne bi imala koristi od takve situacije. Jedini koji bi imali koriste jesu oni koji žele potkopati globalni pravni poredak. U svakom slučaju mi nikada ne bismo samo tako izbacili iz Unije jednu od naših članica. Drugo, zaštitili smo integritet i funkcioniranje ovog doma i svih naših institucija. Ako Ujedinjena kraljevina i dalje bude članica 23. 23. svibnja, ona je dužna održati izbore za Europski parlament. Ako to ne napravi i ako se do 22. svibnja ne potvrdi sporazum o povlačenju, onda će 1. lipnja e, morati izaći iz Europske unije. Takva je pravna situacija. Treće, ne moramo svakog tjedna raspravljati o Brexitu, već trebamo Ujedinjenoj kraljevini dati vremena i prostora da pronađe izlaz iz postojeće situacije. Jednom kada sporazum o povlačenju stupi na snagu, komisija će surađivati s Europskom parlamentom s Europskim parlamentom kao što je to do sada činila. Transparentnost naših pregovora i učinkovita suradnja sa skupinom za Brexit, to su naše prednosti tijekom pregovora i želim nastaviti s tom dobrom praksom i tijekom implementacije sporazuma o povlačenju. Kad god se donosi odluka u zajedničkom odboru, komisija će uvijek uključiti parlament i uzeti svakog u obzir sva vaša stajališta. Mi obraćamo pozornosti na donji dom Britanskog parlamenta, to činimo već proteklih nekoliko mjeseci, ali želim jasno reći da kada je riječ o Brexitu, ne može se ništa odlučiti što bi bilo u suprotnosti sa stalištima ovog doma europske demokracije. Uvijek se mora u potpunosti uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, 31. listopad je novi rok za e, uređeni izlazak Ujedinjene kraljevine. Ako, e, ako sporazum do tada ne bude e, ratificiran, onda je to rok za tvrdi Brexit koji svi želimo izbjeći. Naravno, Ujedinjena kraljevina može se odlučiti i povući svoj e, izlazak, to je jasno iskazano. No to nije moja radna hipoteza, kao što ni moja radna hipoteza nije da će se rok produljiti i za 31.10. E, ja taj e, datum 31. <clears throat> listopada uopće ne volim jer 31. listopada je moj zadnji radni dan kao predsjednik komisije E, tako da ja, ja moram napustiti e, sjednicu u 12 popodne i ne mogu e, taj dan imati nikakve noćne sjednice. Ja sam izabran predsjednikom komisije zato što sam želio ubrzati neke, neka europska pitanja E, želio sam da odemo dalje u pitanjima socijalne Europe. I jesmo, otišli smo dalje, ali možda ne dovoljno daleko, zato što e, moramo e, dovesti do kraja reformu gospodarske unije i svakako sam želio da se sporazumijemo oko financijskog okvira i svih drugih pitanja. Brojni istraživači, mladi, studenti u okviru Erasmusa. Ne želim da svi oni postanu žrtve Brexita. Oni su zaslužili bolje i moramo se to pobrinuti. Moramo se pobrinuti da e, ih ne udaljimo još više od Europe a odgovor na to kojim će putem e, Ujedinjena kraljevina ići dalje, taj odgovor mora doći iz Londona. I što prije dođe, to bolje. I ja izrečito pozdravljam da i vlada i oporba e, se su sada u razgovoru e, i mislim da je to u britanskom kontekstu napredak, ali to nije uobičajeno i ja stoga pozdravljam da se sada ti e, razgovori konačno odvijaju. Kada će Britanci napustiti Europsku uniju je isključivo u njihovim rukama, a kako će ju napustiti Oko toga smo se dogovorili u studenom 2018. u obliku izlaznog sporazuma. Taj e, rezultat pregovora iz studenog 2018. i dalje vrijedi i e, ti pregovori e, neće e, biti nastavljeni. Što se tiče budućnosti Europske unije, o tome svakako možemo govoriti. Dame i gospoda, zastupnici, Brexit nije budućnost Europske unije. Budućnost naše unije ide puno dalje od Brexita. Brexit ne može i ne treba spriječiti nas da radimo na velikim prioritetima. Upravo iz tog razloga je vijeće Europske unije odlučilo e, o dva, e, na dva načela. Kao prvo, dok god je Velika Britanija članicom Evropske unije, mi računamo na lojalnu i bezrezervnu suradnju. To je jedno načelo e, sporazuma o Europskoj uniji i to ćemo svakako E, poštovati, mi to poštujemo i to ne samo da to poštujemo, već to tražimo od njih. E, to od njih zahtijevamo. Drugo, nemamo e, i nema država članica drugog razreda. Ukoliko neka država članica želi napustiti Europsku uniju, onda 27 od preostalih država članica imaju pravo dogovoriti se o zajedničkoj budućnosti. To nije ništa novo. U prosincu 1997. godine E, ja sam pokrenuo euro skupinu kao predsjednik vijeća i e, to je bilo suprotno mišljenju e, Britanaca, Šveđanina i tako dalje. Dakle, radilo se o euroskupini koja se sastajala, to su oni koji su radili na Europskoj monetarnoj uniji i rezultati su doista danas dobri. E, dakle, e, pred nama su strateški izazovi i Europska unija o njima treba odgovoriti. E, za njih treba naći odgovor. Dakle, potrebno je razgovarati o budućnosti Europske unije, o budućem višegodišnjem proračunu, o kojemu trebamo odlučiti u listopadu. I treba izabrati buduće e, čelnike Europske unije, parlamenta, e, to je e, najveća izborna jedinica na svijetu nakon Indije. Predsjednik Europskog vijeća mora imenovati novog predsjednika vijeća. Dakle, budućnost Evropske unije to je također i naše mjesto na svijetu. To su trgovinski sporazumi, to su odnosi sa velikim trgovinskim partnerima kao što je Kina s kojom smo prošle, e, prošli tjedan održali jedan e, vrlo konstruktivan e, sastanak na vrhu. Razgovarat ćemo o, o budućnosti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 E, hvala gospodine predsjedatelj. Tijekom sastanka vijeća insistirao sam upravo na ulozi ovog parlamenta. Ne može se upotrijebiti parlament e, kao e, taksi. Treba imati u vidu ulogu parlamentu u svim pregovorima o Brexitu. To je za nas pravi prioritet i mislim da ovdje govorim u ime svih zastupnika ovdje jer mi smo e, prva institucija koju predviđa e, ugovori i e, želimo da ih želimo da nas svi poštuju i sve države članice. A sada gospodin Gonzales Pons u ime EPP-a. E, htio, htio sam reći u kolikoj mjeri e, sam osjetio bol i bio sam pogođen kada sam vidio Notre Dame u plamenovima. Mi se svi osjećamo kao Francuzi. Svi smo bili pogođeni isto kao i francuski građani i e, želimo sudjelovati u obnovi jer građani su ujedinjeni kada se zajednički bore. Upravo e, požar e, Notre dame nas je učinio još većim europljanima ne samo zato što smo zajedno plakali, već zato što želimo svi doprinijeti obnovi e, katedrale e, tako što ćemo dati naše stručnjake, zanatlije, e, novac, svi moramo zajednički sudjelovati u tome. Upravo nas ovaj požar podsjeća na to da nikada nismo sami odgovor Europe će biti e, jedan zajednički odgovor i ova katedrala u Plomenu me e, je jučer potaknula upravo na ovo pitanje zašto Britanci žele otići. Europska unija je zajednica načela i vrijednosti. Ako to ne funkcionira, onda e, možemo imati reforme. Ne možemo otići, napustiti ovaj brod, jer sve se može promijeniti, sve se može reformirati. Tri e, lekcije e, nakon Brexita. Prvo, u politici e, kada je lažemo e, to e, ne vodi ničemu. Drugo, veze, veze koje je izgradila povijest ne mogu se prekinuti zbog ekonomskog egoizma. Nitko ne želi tvrdi Brexit, ali nitko ne želi ovu još gore rješenje, a to je Brexit koji se ponavlja sine diem. E, upravo nas je e, ovaj požar u Notre Dame posjetio na to da zapravo previše razgovaramo o Brexitu, a ne govorimo dovoljno o ovim drugim pozitivnim stvarima. I e, moram reći da danas osjećam tu bol, bol zbog požara u Notre Dame i zbog toga se osjećam puno, puno većim evropljaninom nego i, i još više sam zgrožen e, o ovim e, vašom nesposobnošću. Gospodin Bulman, drage kolege, danas smo zajedno i gledamo e, Pariz, svi gledamo u smjeru Pariza. I kažemo Notre Dame, to smo mi, to je naša katedrala. I kažemo Parizu, Francuska, niste sami. Francuzi, niste sami, mi smo s vama. I tako se upravo pokazuje europska solidarnost. I upravo u tom duhu europske solidarnosti želim e, čestitati e, predsjedniku Tusku koji je preuzeo svoju odgovornost, odgovornost i dao e, više vremena Velikoj Britaniji. Upravo time ćete izbjeći eventualni još veći razdor. Tko bi platio e, takav e, takvu katastrofu e, zapravo građani u prvom redu građani Velike Britanije koji su ovisni o našem gospodarstvu o našem tržištu rada. To svi znate. Zapravo se igrate sa sudbinom vaših građana. I to nije dobro. I e, drago mi je što je to izbjegnuto zahvaljujući gospodinu Tusku, gospodinu Junkeru, Vijeću Europske unije. E, to je stvarno dobar e, znak, dobar signal i čestitam vas predsjedniče Tusk u odnosu na ovo što ste rekli govoreći o pravima i o obvezama država članica dok su još uvijek članovi Europske unije. I to vrijedi za ove zastupnike ovdje. Ne radi se samo o politici, radi se o našim ustavima, dignitetu naših e, građana, e, naših ustanova, institucija trebamo dati ista ta prava zastupnicima Ujedinjene kraljevine upravo u ovoj instituciji i to u e, svim situacijama. Uvjeren sam da ćemo i nakon 23. svibnja e, u Ujedinjenoj kraljevini imati jednu novu raspravu. Biće to e, početak kraja Brexita, u to sam uvjeren jer e, u konačnici ljudi u Velikoj Britaniji imat će priliku reći nešto o tome jer mi smo kao i prije u situaciji da je parlament je blokiran i u takvoj situaciji uvijek treba pitati ljude jer ako e, je e, i na kraju će se saznati što ljudi misle o tome. Take back control znači pitati ljude što oni žele, što oni misle. E, Kod Brexita ne radi se samo o Velikoj Britaniji, radi se i o drugima koji žele ostati u Europskoj uniji. I o još mnogo toga. To je i pitanje Putina i Trumpa. E, i da li Salvini i ostali mogu uništiti ono što su izgradili Jean Monnet i Robert Schuman, što su izgradili Konrad Adenauer i Willy Brandt. O tome se radi i zbog toga ćemo mi braniti tu Europsku uniju jer je ona pravi odgovor na velika pitanja budućnosti a moj klub je spreman na to. Vi vidite i u Švedskoj i u Finskoj. Mi smo ti koji drže Europi zajedno dok e, desni radikali bubnjaju protiv toga. Stranke e, moraju odgovarati za to gdje stoje u Andaluziji, gdje stoje na sljedećim lokalnim ili drugim izborima u Italiji i drugdje i naš posao je jasan. Mi socijaldemokrati branimo ovu Europsku uniju i odvešemo je u budućnost. Hvala. Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei la parola all'onorevole Kamal. Mr. President, when you looked at the pictures last night Gospodin Kamal, E, gospodine predsjedniče, e, kada smo pogledali jučer ove slike, ove fotografije e, te katedrale koja gori, shvatili smo da je to vrijeme da treba zajedno. I moja je supruga studirala u Francuskoj i ona je radila u Francuskoj vrlo brizu Notre Dame i upravo prošli mjesec bili smo tamo i fotografirali smo se svi, eh, za sve nas je to simbol Pariza, povijesti Europe, ali isto tako svih nas. I ja eh, doista eh, dijelim danas tu bol sa mnogima od vas i nadam se da ćemo svi zajedno izgraditi ponovno tu katedralu. Međutim, danas govorimo o e, Brexitu i e, Brit Britiška, britanska vlada i dalje želi da se dogodi Brexit i da što prije napusti Europsku uniju kako bismo se e, kao građani e, Velike Britanije usredotočili na budućnost i e, kao što je gospodin Juncker rekao na pozitivnu agendu. Međutim, e, Evropska unija je pitanje o kojima se jako puno e, raspravljalo, ne samo u mojoj stranci, već i u drugim strankama Je došlo je do puno razdora. I mnogi se pitaju zašto e, se vama Zašto ste o tome zašto se o tome niste dogovorili? Vama se to čini naravno, ali e, ne možete, e, tako ne funkcionira demokracija u EU. Vi imate e, na jednu stranu u našem parlamentu vladu i na drugu stranu imamo opoziciju. I radi se o jednom suprostavljenom sustavu gdje se gdje je sasvim naravno i prirodno da dođe do neslaganja. Dakle, to kako su išle rasprave o, rasprave o članku 50, možda ne odgovaraju svima, ali to nam daje više vremena, više vremena da se dogovorimo oko Brexita. Ja se nadam da ćemo se što prije uspjeti dogovoriti jer nam je doista potrebna sigurnost i moramo e, doista naći rješenje što prije i dovoljno brzo kako bismo izbjegli sud, e, organizaciju europskih e, izbora. Gospodine Tusk, želim vam zahvaliti na vrlo konstruktivnom pristupu pristupu i e, vaše e, riječi su bile prave riječi i ne radi se o optužbama. Moramo ostati prijatelji, moramo ići dalje, moramo izgraditi buduće e, partnerstvo koje će doista se oduprijeti zubu vremena. Mi kao velika Britanija imamo reputaciju da smo pragmatični i nadam se i da uspjevamo onome što počnemo. I mislim da ćemo tamo uspjeti i svaki put. Ovo je možda moj e, posljednji govor u ovom parlamentu. Nakon skoro 14 godina i sve što mogu reći E, to je da bez obzira na to jesmo li smo se složili, slagali ili ne tijekom svih ovih godina i hoćemo li biti ponovno e, biti izabrani ili ne, želim vam svima zahvaliti što e, sam bio dio ovog velikog iskustva, ovog velikog projekta i svakako vam želim sve najbolje u budućnosti. Hvala gospodine Kamal. A sada gospodin Verov Stas eh, eh, za liberale. Upravo kao i moje kolege, predsjednik Tuski i Juncker, želim reći u koliko mjeri mi je žao zbog e, ovog strašnog pozara do kojeg je došlo jučer u Parizu, ali siguran sam da ćemo zajedno uspjeti ponovno izgraditi Notre Dame e, koja će biti e, možda još ljepša nego u budućnosti. Ovo je Notre Dame Pariza, Francuske i Europe. Siguran siguran sam to. Gospodine predsjedatelju, gospodine Tuska, eh, donijeli ste odluku u srijedu i moram reći da je podržavamo, ali e, morate razmisliti o, o posljedicama ove odluke koju ste donijeli prošli tjedan, jer do sada smo u Europskoj uniji bili e, zajedno. Zadržali smo jedinstvo među 27 država članica, ali isto tako i jedinstvo među institucijama, vijeće, parlament i komisija. Drugim riječima, e, jedinstvo oko našeg pregovarača, gospodina Michel barniera koji mu želim doista čestitati e, danas e, na e, odličnom poslu. Ovo jedinstvo, gospodine Tusk, moram vam reći, je danas ugroženo umjesto e, da smo poslali gospođu May nazad u London bez ikakvog produžetka ili sa vrlo kratkim produžetkom od nekoliko dana ili tjedan dana, vi ste zapravo dali šest mjeseci. Šest mjeseci svi znamo da 31. listopada da je to e, dovoljno vremena da se Dakle, dakle, to je pre e, malo vremena da bismo doista razmislili o napravili bilo što drugo e, i našli neko drugo rješenje u odnosu na Brexita, predugo e, za ostalo. U svakom slučaju, mislim i strah me da će ovo jednostavno nastaviti nesigurnost i da će ovo dati više prostora za nedonošenje E, odluke i da će e, to zapravo uvesti e, cijelu ovu zbrku oko Brexita u Europsku uniju i da će ugroziti europske izbore. Strah me da ćemo od ovog parlamenta napraviti golubarnik. Imamo Britance koji ulaze, izlaze, čekaju na klupama za, eh, na klupama za rezervi eh, čeka 14 eh, drugih budućih zastupnika. Vi ste već oslikali E, britanski parlament e, kao kuću punu, parlament pun majmuna, mogli biste sada e, napraviti sliku i karikaturu ovog parlamenta kao golubarnika. Kao gospodin Kabal je govorio o svoj Govorio je o kontradiktarnim raspravama u parlamentu, međutim mene je strah da do toga više neće biti, da će zapravo oni sada otići na odmor i da se više neće baviti svojim poslom. Nisam nikada mislio da ću to ikada reći, ali mislim da jedino što nas ovdje može postati je, spasiti danas je Nigel Farage. Nisam mislio da ću to ikad reći, jer danas je već u kampanji. Danas već ima novu Brexit stranku i već e, se može dogoditi da će nas ti konzervativci laburisti zapravo potpuno e, e, pobijediti u ovim izborima. Dakle, treba što prije e, napraviti e, deal i gospodin, kako bismo izbjegli e, potpunu katastrofu. I gospodine Tusk, rekli ste da bismo možda izbjeći da će Britanija napustiti Europsku uniju. Ja jesam protiv toga, međutim to nije naša odluka, to je odluka britanskog naroda. Tako da e, me je strah e, da će ova odluka e, zapravo ubiti Europu, odnosno usporiti je za mnogo godina koje će doći i da će zapravo paralizirati i gospodina svih nas. A ovo je trenutak kada nam treba stvarno sva naša energija kako bismo obnovili Europsku uniju i upravo se na to trebate usredotočiti kao predsjednik Europskog vijeća i mislim da e, niste tako razmišljali nažalost prošlu srijedu. Hvala gospođa Cimer, dvije minute. Poštovane dame i gospodo, predsjednici kolegice i kolege. Čini mi se da postoje trenuci kada e, predizborne kampanje moramo zaustaviti. Jučerašnji požar u Parizu pokazao nam je koliko je ranjiv naš svijet, koliko je ranjiva Europa, kultura, povijest, pa i naša budućnost. Mislim da je to mnogo više od onoga što nekad među sobom ovdje iznosimo. Notre Dame je simbol Pariza, Francuske, Europe. Ja sam e, prije 45 godina iz istočne Njemačke e, jer e, ja sam slutila da možda nikad neću imati priliku otići u Pariz i vidjeti Notre Dame. Za mene je ovo veliki šok. Šok je za sve kolege, neovisno od klubova kojima pripadaju. Mi stojimo iza vas i tražimo da, se, da budemo svjesni te ranjivosti, pa i ranjivosti Europske unije i to ima veze s ovim o čemu sada raspravljamo. Ja uopće ne slažem e, sa rezultatom zadnjeg vijeća. On je prilično fatalan jer e, ili smo trebali donijeti odluku za ili protiv, izlazak ili ne izlazak, ali što znači ovih šest mjeseci? Vi ovaj Europski parlament i demokratski e, postupak stavljate na kocku i to nije igralo nikakvu ulogu u donošenju ove odluke. E, prvo će biti konstituiranje parlamenta e, i onda ljetna pauza. Znači pravo konstituiranje je tek u rujnu. E, naravno da mi želimo dati svim britanskim kolegama puna prava, ali znači li da mi moramo imati plan B od samog početka, sve odbore dvostruko računati jer e, će se sastav tako brzo mijenjati. Jeste li uopće razmišljali o svim tim praktičnim aspektima našeg rada i kako će se ljudi zainteresirati sada za europske izbore? Već je to i onako teško. E, ako se unaprijed zna da će to biti pravi cirkus, to je nevjerojatno. E, možda ili trebalo je nešto učiniti ili e, kandidirati ljude na svih pet godina. Hvala, gospođa Scott Cato. Predsjedniče, e, uskrs je i još uvijek smo ovdje. I ja i milijuni mojih britanskih sunarodnjaka su zaista sretni oko toga. Za mene je izvrsno što sam uspjela iznijeti do kraja mandat ljudi koji su mi taj mandat dali. I meni je drago da će Ujedinjena kraljevina održati e, izbore, europske izbore u svibnju i mi ćemo to e, održati kako bismo proslavili vrijednosti Europske unije. Mobilizirat ćemo naj e, najviše proeuropske orijentirane snage na našem kontinentu i to će pomoći cijeloj Europskoj uniji. Hvala vijeću, hvala predsjedniku Tusku što su nam dali prostora za disanje, da razmislimo o tom izlasku. E, mi smo, naši osnivači Europske unije su i u teškim vremenima e, uspjeli izaći iz njih, e, pozdraviti zemlje koje su imale određenih teškoća. Kao zelena zastupnica ja sam uvijek bila tvrda po pitanju e, Brexita, ali e, mi moramo nadvladati pitanja nemoći, e, otuđenja, osjećaja da smo zapostavljeni, sve ono što je do, do, dovelo do tog glasovanja kako je on već ispao Brexitu. No, sada možemo, imamo priliku odupreti se sirenama s krajnje desnice. U Britaniji snažan proeuropsko glasovanje u cijeloj zemlji e, će zapravo povećati šanse da pridobijemo mišljenje ljudi i pokazat će da je možda naša najbolja budućnost unutar europske obitelji. Gospodin Farage, pet minuta. Hvala, dobro jutro. Pa evo ja 20 godina pokušavam izući se iz ovog radnog mjesta i mislio sam da sam uspio. No evo, nisam e, mogao znati što će e, e, britanska politička klasa to učiniti, no poruka je da se očito vraćam. Gospodin Fehofštot je u pravu. Evo, rekao sam i to. Stranka Brexit će pobjediti na ovim izborima i samo jedan način je da da se e, e, to promjeni, a to je da se gospođa May i gospodin Corbyn dogovore oko carinske unije i oko članstva na zajedničkom tržištu. Ako se to dogodi, jedino tada stranka Brexit neće dobiti na europskim izborima, ali će dobiti na općim izborima jer je izdaja potpuna. E, u 15 godina kao predsjednik ovog kluba ja sam bio na desecima europskih samita i vidio sam sukobe između e, država i europskih institucija, bez obzira radili se o Mađarima, Austrijancima, Grcima, ima i tako dalje. Jedno je zlatno pravilo. Brisel uvijek pobjeđuje i e, moć Brisela uvijek pobjeđuje. No ja nikad nisam bio na samitu kao prošli tjedan gdje po drugi put u dva tjedna britanski premijer dolazi i moli Moljaka e, za produljenje članka 50. To je doista bilo ponižavajuće. Ponižavajuće ne samo biti u Briselu, ponižavajuće za status naše zemlje u cijeloj, cijelom svijetu, Commonwealth, Amerika, zemlje koje nam se, koje, kojima se mi sviđamo i dalje smatraju da smo mi velika nacija, a imamo primjerku koja je obećala da ćemo otići 29. ožujka. Onda je bilo bilo riječi od 12. travnja, pa da ćemo definitivno otići 30. E, lipnja, a sada e, govorimo o 31. E, listopadu. To je doista zvuči kao Halloween i, i trikont trick and treating. Definitivno ova grozna premijerka koja vodi taj posao, ako nastavi ga voditi, onda se to ni neće dogoditi. Ja sam u prošlosti uvijek kritizirao e, kad neko ima moć, a nema odgovornost. E, I to je slučaj za e, visoke birokrate u Briselu. Ali ovaj nered nije vaša krivica. Ovaj, ovaj nered je krivica britanske politike. Dvije stranke koje su nam u svojem manifestu obećale da će ispuniti Brexit, koje su potpisale članak 50 koji kaže da ćemo mi izići sa dilom ili bez dila. I to je izdaja našeg naroda i e, ja doista e, dijelim e, tugu oko strašne tragedije požara u Notre Damu. Nešto prekrasno se izgubilo, ali nešto ključno se izgubilo i u Ujedinjenoj kraljevini. I mislim da je to, jučer su britanske novine dobro sažele britanska demokracija koja je stala 312. godina je 29. E, ožujka 2019. umrla. A umrla je zbog e, nefer igre i definitivno krivce treba privesti pravdi e, kampanja za vladavinu prava, za ljudska prava uvijek treba poštivati većinu u odlukama. Demokracija će nam nedostajati i neka joj se Bog smiluje. Ono što se dogodilo nije samo pitanje Brexita, nije samo pitanje hoćemo li mi izići iz Europske unije. Pitanje je kakva smo mi zemlja. Mi imamo e, najstariji parlament u svijetu, majku svih parlamenta, no e, mi smo mnogo toga e, napustili e, ne, ne samo nije to samo tragedija za nas nego i za naše e, prijatelje u Europi. U mojoj zemlji osjećam razočaranje, ali osjećam i strašni bijes, ne samo u smislu stavljanja žutog prsluka i protestiranja mi moramo ukinuti dvostranački sustav koji nas je tako gorko izdao i mislim da ćete sve biti jako iznenađeni što će se dogoditi. 23.5. pokazat će se nova budućnost britanske demokracije koja je doista potrebna. Kolege, imali smo zahtjeva za plavom karticom, ali s obzirom da je predsjednik postavio presedan ne odobravamo plave kartice za vrijeme govora predsjednika klubova. Gospodin Batten. Da, odluka referenduma iz 2016. je ispoštivana. Britanija bi već otišla iz Europske unije, ali demokratska odluka 17,5 milijuna ljudi namjerno se izdaje. Europske izbori bit će eh, očito ponavljanje referendumskog pitanja, bez obzira što političke stranke kažu. Eh, izbor će se svesti na to da li eh, ostajemo ili izlazimo iz Europske unije. Oni koji žele ostati trebaju glasati za liberalne demokrate jer su oni stranka za ostanak, a oni koji žele otići trebaju glasovati za UKIP. E, glasovanje za konzervativce ili laboriste je doista izgubljeni glas jer nitko ne zna kako oni stoje po ovim pitanjima. Politika ukipovaca je jasna i e, i to je politika unilateralnog i bezuvjetnog povlačenja. No, ovi izbori podijelit će ljude na dvije skupine, ne samo u Jedinoj kraljevini, već u cijeloj Europi. Jedan E, skupina bit će oni koji pristaju da njima upravlja strana sila Europska unija, a drugi će biti oni koji se bore protiv dalje integracije Europske unije a i koji su za vraćanje demokratskih ovlasti nacionalnoj državi. Jedna će skupina glasovati za slobodu i neovisnost, a druga skupina za e, podložnost i služenje. Jedna stvar o kojoj možemo biti sigurni da će euroskeptici E, e, zastupnici će se vratiti u velikom broju. A njihovi glasači glasovat će za povratak na demokratsku odgovornost za kraj e, mjera e, štenje i zato da se gospodarstvo predvodi u njihovom interesu. One će glasovati protiv nekontroliranog useljavanja, glasovat će za stranke koji žele sačuvati njihovu kulturu i njihovu civilizaciju. E, Biće tu veliko populističko glasovanje u cijeloj Europi. Mi u Jedinoj Kraljevini imamo jednostavan e, e, odabir. Ili ćemo glasovati za ostanak ili za odlazak jer je UKIP e, bio taj koji je e, i referendum doveo na dnevni, e, politički dnevni red i oni će sada omogućiti da se Brexit dogodi. Oni će nastaviti sa političkom borbom da oslobode Britaniju Europske unije. I to glasovanje će postati E, jasnu poruku vladi, znači izići pod e, uvjetima VTO-a i to odmah. E, UKIP ne samo da provodi kampanju za Brexit, mi želimo Brexit provesti i glasovanje za UKIP je glasovanje za izlazak iz Europske unije i britanska javnost treba glasovati za UKIP 23. svibnja. Jedna minuta, gospodin Ujazdovski. Hvala vam. E, predsjedniče, drage kolege, katedrala Notre Dame e, u požaru e, bila je dramatični prizor. S druge strane, mi smo pokazali da želimo živjeti kao zajednica. Kao što je Otega de Gasset rekao u tim dramatičnim trenucima želja za životom dolazi na svjetlo dana. Želim zahvaliti vijeću na produljenju roka. Katastrofa je izbjegnuta i samo oni koji eh, ne žele prosperitet Britaniji ili Europi su nesretni. I mene ne iznenađuje što je gospodin Faraž rekao, ali me iznenađuju riječi gospodina Verhofstadta koji izgleda da želi izbaciti Ujedinjenu kraljevinu. Federalisti i populisti rade zajedno i to ne po prvi puta. Ovo nije nasumično. Ono što nam je potrebno je pragmatizam i suradnja i ja vjerujem da ćemo u sljedećem mandatu ići tim putem. Hvala gospodin Brok, minuta i pol. Gospođo predsjednice, predsjednice vijeća, komisije, kolegice i kolega. Hoćemo li u listopadu imati novu situaciju ili istu jer se stvari neće riješiti? Ja se nadam da će Corbyn i May e, iznaći sporazum, no u svakom slučaju u House of Commons se trebaju napregnuti i pronaći rješenje i ne nastavljati ovu nedostojanstvenu igru. Mi u ovom domu trebamo e, sposobnost nositi se sa velikim zadaćama budućnosti od migracija, trgovinskih ratova, pitanja unutarnje i vanjske sigurnosti, pitanja klimatskih promjena i tako dalje. Moramo osigurati da Europska unija bude jedina snaga e, koju ćemo zajednički nositi u ovom svijetu koji vode Trumpovi i Putini ovog svijeta i e, e, u tom, e, u tom kontekstu nacionalizma koji se i ovdje propovjeda. Ova Europa stoji za solidarnost, za slobodu, gospodarski uspjeh i ta Europa je odradila odličan posao. Ovo je moj zadnji govor u ovom domu nakon 39 godina i ja želim utvrditi da ova Europa bude priča o uspjehu, a ne Carinska unija koja ne funkcionira dobro. Danas nas je ovdje 28 članova, svi imaju pravo glasa mi, e, e, mi moramo naći načina da to priopćeno e, biračima. Notre Dame nije samo lijepa zgrada, to je zgrada koja je simbol intelektualne moći, simbol vjere kršćanstva u Europi. Ovo je Europa koja će nas odnijeti dalje i koja će nedjela prošlosti ostaviti iza sebe. Nemojmo uništiti tu Europu. Nacionalizam znači rat i mi to trebamo stalno imati na umu. Hvala. Hvala gospodine Brok. Da, ovo je zadnji vaš govor u ovom domu. Dobro ste e, služili Europskom parlamentu. Nadam se da nećete potpuno zaboraviti na europsku politiku, iako ćete gledati na nju iz daleka. Hvala vam još jednom i jedan aplauz za vas. da, ovo je jedno od onih emotivnih e, jutara. E, nadam se da, vas, e, da vam nešto znači znak zahvalnosti vaših kolega. Gospodin Korbet, e, hvala e, svima e, koji su rekli da dijele bol francuskog naroda i koji su rekli da nas povezuje više nego samo ugovori. To je istina. I stoga sam šokiran kad ste rekli E, kad je gospodin Faraž u tom trenutku, on naravno više nije s nama, e, rekao e, ma, gluposti. To zaista pokazuje samo stav ovog dijela našeg doma. Ja mislim da su to glasovi prošlosti, da Britanci, Britanci polako uviđaju laži, laži koje su im pričene, laži koje su čuli o Brexitu. Sjećate se da su nam rekli da će biti lako, no pokazalo se komplicirano. E, pokažal, e, rekli su da, to, da će to biti za financijski dobro, ali pokazalo se da košta nevjerojatno puno. E, rekli su da će biti dobro za našu trgovinu, ali mi zapravo gubimo trgovinu sa Europskom unijom i britanski ljudi to počinju uviđati i zbog tog razloga se boje drugog referenduma jer znaju koji će odgovor, koji bi odgovor bio da ima imamo takav referendum. Konzervativci na izborima znaju da bi bili uništeni. Mene malo iznenađuje da gospodin Fehovsat i neki drugi u ovom domu se bore tih izbora. Ne treba se bojati. E, većina britanskih zastupnika neće biti ovo kova kao ova skupina na onoj strani prostorije. E, I u svakom slučaju Brexit e, e, i Europska unija koja po prvi puta gubi člana u svojoj povijesti i posljedice toga e, su mnogo značajniji od toga da će neki klub imati manje članova. Imate, trebate imati osjećaj za perspektivu. Ja nemam velikih nada za rasprave. E, gospođa May e, neće izgubiti položaj bez e, pobune u svojoj stranci, ali daje nam to vremena da se obratimo ljudima i da se izvučimo iz ovog nereda u koje smo se uvaljali. Gospodin Nicholson ima riječ na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice. Također želim izraziti duboku žalost francuskom narodu i reći da svi su osjećamo s njima. Što se tiče Brexita i onoga što se dogodilo prošlog tjedna, da, odobrenje daje mogućnost da se doista pozabavimo stvarnim problemom. Gospodine Barnije, po meni takozvani backstop je i dalje najveći problem i to se neće promijeniti, to je dio pregovora od samog početka. I ja ću i dalje to tvrditi dok god se vi držite svojeg stališta. Odobrenje do listopada smatram da do tada neće biti ratificiran sporazum, mislim da će biti potrebna nova komisija, novi parlament, nova stališta kako bi se konačno iznašao put iz ovog problema. Po meni, ako ste dio kluba, u klubu morate ostati do kraja, ne možete biti na pola vani, na pola unutra. I upravo, je to problem u kojem se nalazi Ujedinjena kraljevina. Gospodin Brok nije više u prostoriji. E, želim reći da je ovo također i moj posljednji govor u ovom parlamentu nakon 30 godina i želim iskoristiti ovu priliku reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast zastupati ljude Sjeverne Irske 30 godina u ovom visokom domu. Bilo je, to, bilo je tu dobrih vremena, nekih doista tužnih vremena, kada smo imali, kada smo imali terorizam koji je pogodio e, taj dio Europe i kroz to smo prošli. Ali u ovom visokom domu Jacques Delors je stao uz narod Sjeverne Irske i Ian Paisley, John Hume i ja smo ga posjetili 84 na početku mirovnog procesa. Pitao nas je kako vam Europa može pomoći. I Europa je pomogla, financirala nas je i dotakla živote brojnih ljudi diljem Sjeverne Irske. I opraštam se danas ovim parlamentom, ali mogu doista reći da sam uživao, nadam se da sam dao svoj obol, da sam dobro zastupao svoje birače, jer moji birači e, i Sjeverne Irske su jedan ponosan i velik narod. Hvala vam. Thank you very Hvala lijepo gospodinu Nikolsonu. Ja sam s vama surađivala i sada i dalje surađujem s vama u odboru za poljoprivredu. Želim reći da ste doista izvrstan kolega i zastupate interese svojih birača. Činite to već 30 godina. Dakle, mislili smo e, da je vaš prethodni govor bio zadnji, ali evo i danas ste imali priliku održati doista svoj posljednji govor. Ispričavam se jer dosta kasnimo. Sada gospođa Anderson ima riječ na minutu. Želim reći da se ništa nije promijenilo. London krši odredbe sporazuma na Veliki petak, Dublin i dalje zanemaruje sjever, sjevernu Irsku. Čeka nas još pola godine nesigurnosti, neizvjesnosti. Britanci nastavljaju sa svojom politikom. Brexit uključuje oduzimanje prava ljudima, uključujući pravo na glasovanje, a to je jedno pravo koje je bilo u središtu borbe eh, pokreta za civilna prava. Dakle, E, Fine i Fina Fail ne žele da se e, glasuje. Pošaljimo glasnu poruku Londonu, Dublinu i Briselu. Osudimo ovaj kaos Brexita, ovaj čin objesnog političkog vandalizma. Svi glasači u Irskoj mogu izabrati zastupnike Sinn Feina i na taj način pronaći demokratski izlaz iz Brexita i, pro, i želimo da Sjeverna Irska i dalje bude u Europskoj uniji i e, želimo također i da, e, da Sjeverna Irska i Irska budu ujedinjene. Hvala vam. Gospodin Smith, imamo zahtjev za plavom karticom. Gospodin Kelly je tražio riječ. Gospođo Anderson, prihvaćate li pitanje? Gospodine Kelly, izvolite. Kao što znate, obično ne govorim protiv kolega, ovo je tek moja, druga plava kartica u deset godina. Gospođa Anderson je rekla da je Dublin ostavio sjever iza sebe. Svi znaju da je irska vlada dala sve od sebe i gospodin Michel nije zna kakva je situacija. Dakle, kako možete e, gospođa Anderson reći da ono što je rekla o Sinn Féinu. Gospođa Anderson, ja imam ovdje svoje mjesto. Sinn Féin je jas, bio jasan kada je riječ o e, Dublinskoj vladi. I Irska je jedna od država članica koja e, ne daje svim koja ne daje Ircima da glasaju tijekom europskih izbora ako nisu u svojoj državi članici. Na u sjevernoj Irskoj moja majka, njezina generacija su išle u London i borile su se za pravo e, glasa, a vaša stranka je mislila da može e, da to može osporiti. Vi ne znate ništa o tome kako se, kakva je bila takva situacija. Molim vas, e, prekidamo. gospodin Smith na jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Čini se da, da su izvješća o našoj propasti bila pretjerana. Hvala Europskom vijeću na tome što nam je dao vremena da pronađemo izlaz. Da parafraziram Johna Lenona, možete reći da ste sanjar, ali niste jedini, gospodine Tusku. U Jedinoj kraljevini ima puno sanjara i hvala vam što ste, našli, što ste nam dali dovoljno vremena da pronađemo izlazak iz ove situacije. Što se tiče europskih izbora, moja stranka se za to priprema, mi se tome radujemo, ali e, upozoravam vas. Izvucite pouku iz Brexita, jer to se može dogoditi svakoj državi i populizam raste, dezinformiranje. To su nove prijetnje i demokracija Ujedinjene kraljevine je u opasnosti. Potičem vas da pošaljete međunarodne promatrače kako bi se europski izbori propisno održali jer ja ne vjerujem nacionalnim vlastima. E, kampanja za izlazak iz Unije je lagala, prekršila brojne zakone, uključujući ono o, financ, ono o financiranju i mislim da će to ponovno učiniti. Ovi izbori će biti borba za međunarodnu solidarnost, za Europu. Moja stranka u Škojskoj je spremna, možete računati na nas i nadam se da mi možemo računati na vas. Hvala vam. Gospođo Gerling ima na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti svima u ovoj prostoriji na e, strpljenju i pogotovo želim zahvaliti gospodinu Tasku i reći vam da sam primila velik broj pisama, e-mailova, poruka u kojima me traže da, vam, da, vam, da se rukujem s vama i da vam zahvalim na onome što ste učinili za Ujedinjenu kraljevinu. Vi sada imate jedan kultni status. Vi ste prihvatili odgovornost da se ne izbjegne no deal, što je u suprotnosti sa brojnim političarima, i njihovim stavovima u Ujedinjenoj kraljevini, pogotovo mislim na konzervativce koji su lagali i čini se da je to ključan element njihovog životopisa eh, i uvjet za članstvo u njihovoj stranci. Međutim, viši dužnosnici Europskog parlamenta eh, su nam sada dali priliku da glasujemo 23. E, svibnja i tu priliku ćemo iskoristiti da zagovaramo članstvo u jedinoj Kraljevini. Ja ću se s kolegama iz Westminstera truditi. E, dakle, želimo staviti svoju zemlju ispred stranke i osigurati rezultate i dati do znanja da je vrijeme za drugi referendum i da se on može održati u rujnu, a do 31. listopada ćemo e, dakle ostati, donijeti odluku da ostanemo u Europskoj uniji. Gospodin Dans na jednu minutu. Hvala u ime građana Londona. Želim reći u kolikoj mjeri se usjećamo s Parižanima i e, divimo se e, vatrogascima. Mi ćemo zajednički ponovno izgraditi Notre Dame. Kolege, Brexit je proces a neki Britanci nijeću taj proces i nijeću činjenicu da kada razmotrimo sve opcije, one su zapravo negativne, a nitko ne želi prihvatiti odgovornost za to. Dakle, nekama je puno lakše vikati izdani smo, izdani smo, ali istina je da se Brexit koji je obećan ne može ostvariti. Nadam se da ćemo u Jedinoj kraljevini imati izbore za Europski parlament kako bismo imali jasan izbor između ovih koji E, se bune da su izdani na drugoj strani vječnice i između ovih na ovoj strani vječnice koje se, koji žele bolju Europu jer upravo se o tome radi. Želimo bolju budućnost i zajednički izgraditi i mi smo spremni e, dati svoj obol. Hvala gospodin Henkel na jednu minutu. Ja sam po prvi put e, do, u Pariz došao biciklom Otišao sam u katedralu koja je jučer izgorjela i kada sam, je, kada sam to vidio na televiziji, e, suze su mi bile u očima. Gospodine Tusk, spomenuli ste da je Gdanjsk e, ponovno izgrađen. Dat ću vam još jedan primjer uspješne rekonstrukcije. Riječ je o crkvi naše gospe u Drezdenu. Ona je rekonstruirana uz pomoć e, Britanaca, uz pomoć ljudi iz Kalinčuja i želim podržati ono što je rekao gospodin Gonzales Pons. Doista ovo treba biti zajednički projekt, dakle izgradnja katedrale u Parizu. Ovaj parlament treba objaviti da je to prioritet sljedećeg saziva, rekonstruirati katedralu Notre Dame. Gospodine Tusk, također ste rekli da e, to treba učiniti svih 28 država članica a odgovor mora doći iz Londona. Čuo sam vas, čuo sam predsjednika e, Junckera, ali mislim da i vi možete nešto poduzeti kako biste dobili taj odgovor iz Londona. Možete se pobrinuti da Ujedinjena kraljevina i dalje sudjeluje u rekonstrukciji katedrale u Parizu pod pokroviteljstvom Europske unije. Dakle, pobrinite se da Britanija ostane država članica Europske unije. Hvala. Gospođa Hubner, na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice kolege i kolegice. Novi rok za Brexit je eh, bila jedna teška odluka, ali pobjedila je konstruktivnost. Sada Britanci moraju iskoristiti za preostalo vrijeme na konstruktivan način i želim reći gospodinu Farađu da ne računamo na njega. Nažalost, mnogi od nas su se razočarali jer smo proteklog tjedna čuli komentare onih koji se protive Europi. E, ti Britanci su rekli da će sabotirati naš rad. E, njima poručujem da nećemo dopustiti nikakvu obstrukciju našeg rada, mi ćemo štititi zaštititi Europu i naše građane. Europska unija će i dalje biti izvor stabilnosti i tijekom ovog apsurdnog i tužnog procesa koji se zove Brexit. Nažalost, Britanci nam nisu dali do znanja da se bliži sporazum između konzervativaca i laborista. Sada je jasno da backstop nije pravi problem, već je pravi problem budućnost. Možda je rješenje upravo iza ugla, ali britanski političari prvo moraju definirati što žele i što se želi sporazumom. Hvala gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala. Prvo želim izraziti žalost e, zbog uništenja e, katedrale Notre Dame. Što se tiče Brexita, neizvjesnost i dalje ostaje, narod i dalje pati. Situacija je takva i u mojoj zemlji kada je riječ o poduzećima koja su pogođena Brexitom, a isto vrijedi i za poljoprivrednike koji e, će zaraditi puno manje novca u odnosu na prošlu godinu i to je direktno povezano sa Brexitom. Theresa May i Jeremy Corbyn nadam se da će oni postići sporazum, iako je i to e, neizvjesno. A mora se donijeti odluka da se Brexit odgodi ne, do, e, ako se to ne postigne. Također i moju izbornu jedinicu pokađa Brexit. Mi smo trebali izabrati pet zastupnika za Europski parlament, sada će ih biti samo četvero ali ne možemo za to kriviti samo Britance. I mi smo krivi, jer ja sam prije dvije godine rekao da e, ne trebamo preuzeti nova mjesta nakon što, nakon što Britanci odu jer se činilo da ipak neće napustiti Uniju i da oni neće napustiti uh, Ujedinu e, Europsku uniju 29. ožujka, to se doista i dogodilo. Dakle, sada E, treba razmisliti o putu prema naprijed. Hvala sada imamo spontano javljanje za riječ gospodina Žerna jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjednice. Želim reći da sam zadovoljan što su Europsko vijeće i europske institucije pokazale fleksibilnost i pružile priliku Ujedinjenoj kraljevini. I drago mi je što će Ujedinjena kraljevina organizirati izbore za Europski parlament. Stoga postoji mogućnost da Britanci ipak odluče ostati u Europskoj uniji. U svakom slučaju želim jasno reći da e, ta odluka dovodi do velike neizvjesnosti za poslovne subjekte i za građane. I stoga tražim Europsko vijeće i države članice da učine sve u svojoj moći kako bi napokon pružile izvjesnost onima koji pate zbog nesigurnosti koje su stvorile odluke e, Britanskog parlamenta. Hvala gospođo Gomez na jednu minutu. svi smo u žalosti zbog Francuske. Jer eh, upravo svi smo zajedno izgradili eh, Notre Dame. Žalim što Europsko vijeće nije uvelo obvezu da se održi novi referendum, jer to bi bio demokratski izlazak iz ovog nereda. To je način na koji bi se spriječilo da Ujedina kraljevina izađe iz Europske unije. I ja vjerujem da će se sada poslati poruka Britancima i britanskom parlamentu i da to moraju poslati svi odgovorni. I također mi ćemo se pozabaviti uzrocima izolacije koju osjećaju svi građani a to je povezano ne samo s Brexitom. Građani se osjećaju sve više i više odvojeno od ove unije i zato ju trebamo reformirati i ponovno izgraditi. Gospođo Miranda, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ovu nedjelju posjetila sam London. Bila sam sa skupinom prijatelja iz Galicije koji žive u Ujedinoj kraljevine. Rekli su mi da E, osjećaju nesigurnost u pogledu pružanja usluga, slobodnog kretanja ljudi i također e, nesigurni su što će biti s e, lijekovima koji su im potrebni. Dakle, oni žive i rade u Jedinoj kraljevini, ali osjećaju se kao istinski europljani i sada ih muči ta neizvjesnost. Predsjednik Tusk, predsjednik Juncker, želim vama uputiti jedan komentar koji se odnosi na ribarstvenu politiku. Govorimo sada o fleksibilnosti. Danas se puno govorilo o fleksibilnosti. I ta fleksibilnost nas obvezuje da osiguramo izvjesnost za ribare, za ribarstvenu politiku i za sve građane. Hvala gospodin Lopez Aguila. Hvala vam. Europa mora ići dalje, mora se fokusirati na nove prioritete. Ja želim također izraziti svoju žalost zbog požara u katedrali Notre Dame. Što se tiče Brexita, neizvjesnost je sada još veća jer će Britanija sudjelovati na europskim izborima smatram da treba preuzeti odgovornost ne samo u donjem domu Evropskog, eh, britanskog parlamenta već odgovornost trebaju preuzeti ovi demagozi u eh, ovom parlamentu jedva čekam eh, izbore za europski parlament i jedva čekam da europljani jednom za svagda da se čuje njihov glas gospodin Brenan. Iako je sada kasno, nemamo puno vremena, želim reći da je Europska unija nastala nakon noćne more drugog svjetskog rata. Iz te noćne more rođen san i tako je nastalo mjesto na kojem se danas nalazimo. Ja podupirem komentare predsjednika Tuska. I dalje su nam potrebni sanjari. Kao što je rekao jedan veliki pisac, svi ljudi sanjaju, ali ne sanjaju svi jednake snove. Neki se bude po danu i vide da su njihovi snovi samo puni teštine, ali oni koji sanjaju po danu ti su ljudi opasni jer oni sanjaju otvorenim očima i misle da se njihovi snovi mogu ostvariti. Jer sada je kasno, nema puno vremena. Dakle, sanjajte vi dalje, gospodine Tusk. Sanjajte i vi koji sma želite da Ujedinjena kraljevina želi ostati u Uniji i da može ostati. Sanjajte i ostvarite te snove, jer mi možemo ostati i ostaćemo u, u Europskoj uniji. Gospodin Hockmark. Gos, dame i gospodo, cijela ova rasprava pokazuje jednu stvar, a to je snaga europskog jedinstva. Problemi u Westminsteru, oni dolaze od činjenice da pripadnost Europskoj uniji znači puno društvu i teško je otići. I eh, gospodin Farage je jedna smiješna osoba ali on je samo smješten. Nikada ozbiljno niste doprinijeli europskoj sigurnosti, rastu e, u Europi, otvorenim tržištima. Uvijek ste bili samo smiješni. Zašto bismo se trebali plašiti vas? Pokušavate e, nas e, zastrašiti da ćete se vratiti. Vi ste samo smiješna osoba. Ponekad vas je zgodno slušati, ali nitko vas zapravo ne sluša. Jer ono što vi kažete, to zapravo nema pravo značenje niti za građane Europe, niti za naše jedinstvo. Vi ste samo smiješni i e, nije nas strah jer znamo da će Ujedinjena kraljevina ostati u Europskoj uniji. U redu, a sada ću ponovno dati riječ predsjedniku Junkeru. Izvolite. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, uzimam riječ kako bi se nakon e, dugogodišnji, zahvalio za dugogodišnjoj suradnji e, Europskom parlamentu. Ja ću biti ovdje i na početku aktivnosti novog parlamenta e, i definitivno će mi nedostati moj dobar prijatelj Elmar Brok s kojim smo E, s kojim sam doista prošao sito i rešeto. Mi smo i smijali se i plakali i bilo je jako lijepo raditi s njim. Hvala. Hvala predsjedniče Juncker, sada predsjednik Tusk. Hvala. Samo ću nešto reći. Već nekoliko tjedana sudjelovanje Europe, E, govorilo se o e, sudjelovanju Ujedinjene kraljevine u europskim izborima i došlo je do emocija, naročito ovdje. Htio bih vas podsjetiti da je Ujedinjena kraljevina ima pravo i obvezu da sudjeluje na ovim izborima i e, to dok god bude članicom Europske unije. Ovo nije nešto o čemu se uopće može pregovarati. Isto tako se ne mogu e, složiti s tim da uspostavimo e, članove parlamenta drugog razreda. Razumijem e, interese klubova i stranaka, međutim imamo pravni temelj, gospodin Hofstad je dobio aplauz i to snažan aplauz gospodina Faraža. I to je dobar razlog da vi, gospodine Fehorstad, E, na drugi način e, razmislite i na drugi način sročite svoje argumente. Hvala. Hvala. Evo ovim završavamo ovaj dio rasprave.